tih akata se nalaze u materijalima. Dnevni red u skladu sa poslovnikom e, članak 149. podijeljen je dnevni red, e, nemam nikakvih izmjena. Izvolite. E, dopustite da kažem dvije stvari. Prva tema odnosi se na članak 164. u vezi sa jednominutnim govorima. E, naime, predložio sam da e, govorimo o njemačkim reparacijama, o naknadama u vezi sa e, njemačkom okupacijom u drugom svjetskom ratu to je odbijeno zato što su službe mislile da nema dovoljno vremena da se o tome usvoji stajalište. Gospodine predsjedniče, ovo je prvi put da se takva rasprava odbija. I ako je bilo prijavljeno za jednominutni govor. U četvrtak imamo dva sata na raspolaganju, a e, mnoštvo drugih tema. Ako da je ova tema ostala na dnevnom redu danas nakon 7 sati, mogli smo o njoj raspravljati do 10 ili 11. Jer naše pravo na e, govor postoji i ne može biti ovisno o vremenu koje je na raspolaganju. Zaista molim da se o tome govori danas kako bi, bi svi zastupnici mogli zauzeti o tome stajalište. Eto, mislim da je to jasno. Najprije treba reći da se ovakve izmjene poslovnika treba prema poslovniku naime izmjene treba e, javiti do 16 sati, ali budući da ste novi zastupnik u našem domu ja vas samo na to upozoravam premještanje jednominutnih govora e, nije uzrokovano sadržanim razlozima nego isključivo zbog forme. Danas moramo pripremiti i pitanje dvaju novih imena u komisiji, zato smo iznimno stavili minutne govore u drugo vrijeme jer moramo imati e, sve pripreme i kapacitete za nove povjerenike ako želimo glasovati u četvrtak. Dakle, razlozi su isključivi formalni. Gospođa von Hvala lijepa. Želim kratko upozoriti na grešku u dnevnom redu, barem u njemačkoj verziji gdje piše srijeda 12 sati izbar Europske komisije, to je očito greška, molim da se to provjeri u članku 17. stavak 7. Europskog ugovora piši da nacionalne vlade biraju predstavnika za komisije, a mi to možemo samo potvrditi i to 28 e, imena on blok. Dakle, mi ne biramo povjerenike i molim da se to ispravi. To je zasigurno vrlo zanimljiva varijancija. Članak 118. poslovnika predviđa zaista izbor komisije. Hvala lijepa, izvolite. Gospodine predsjedniče, ja jesam e, uistinu novi zastupnik, ali znam da do i znam ipak da do 16 sati treba predložiti izmjene. Ja sam nastojao do 11 sati naći nekoga u vašem uredu, ali niko se nije javljao na telefon. I gospodine predsjedniče, tema o kojem želim da se govori je vrlo hitna. radilo se o hitnom e, pitanju u vezi sa turskom okupacijom Cipra, a danas e, se turski brod, je turski brod prodro u ciparske vode e, i molim da se na plenarnoj sjednici govori o toj temi jer to je vrlo važno za očuvanje mira. Hvala lijepa, to sam shvatio, ali to nije uh, u vezi s poslovnikom i zaista mi je jako žao što niste mogli telefonski doći do mene. Ali mi imamo različite infrastrukture, možete mi se javiti i e-mailom, ali uh, i onda reagiramo odmah, no mi ćemo i objasniti rado kako to funkcionira. Što se tiče ponedjeljka, još za ponedjeljak. Želite li reći nešto reći o dnevnom redu danas ili za neki drugi dan? Danas je ponedjeljak i raspravljamo o dnevnom redu za ponedjeljak. Tiče li se vaša intervencija ponedjeljka ili nekog drugog dana? Utorka u redu. onda prelazimo na utorak. E, izvolite, uvaženi kolega. Monsieur le Président, Gospodine predsjedniče, konferencija predsjednika je predvidjela da za proračunsku raspravu pozovemo e, kao, kao prvo, kao temu, e, dakle, nacrt proračuna za 2015. godinu i izmenu proračuna za 2014. godinu. U suglasnosti sa koordinatorima iz odbora za proračune zamolio bih vas da promijenimo redoslijed rasprava kako bismo prvo raspravili o izmijenjenom proračunu za 2014. godinu, broj 2 i zatim o nacrtu proračuna za 2015. godinu. Ta velika proračunska rasprava sigurno će se ticati onih 300 milijardi eura, fond za program koji je najavio Jean-Claude Juncker, ali za medije se u ovim proračunskim raspravama prije svega će se govoriti o neisplaćenim računima o dugu koji sve više rasti. Imali smo 5 milijardi 2010. godine, 10 u 2012. 16 u 2000 16 u 2012. i 23 u 2013. godini i imat ćemo još i više sada krajem ove godine. To je dug koji se više raste i ne možemo tako samo zanemariti europske interese i dopustiti da se ovi ne, neplaćeni računi nagomilaju. Želim apelirati na vijeće, prije svega kada se radi dakle o ovim izmjenjenim proračunom za 2014. godinu, jer to je prilika da stabiliziramo te dugove. U okviru trijaloga koji se odvijao prošli četvrtak, Raspravili smo to načelo u potpunoj suglasnosti sa koordinatorima, dakle da prvo govorimo o izmjenom proračunu za 2014. godinu, a zatim o nacrtu proračuna za 2015. godinu. I stoga vas molim da u utorak tijekom rasprave i u srijedu tijekom glasovanja možemo promijeniti redoslijed tih rasprava, dakle da prvo govorimo o izmjenom proračuna za 2014. godinu i zatim o nacrtu proračuna za 2015. godinu. E, je li o tome već odlučeno u klubovima zastupnika i u konferenciji predsjednika smo se usuglasili da će e, ispravak proračuna broj 22.14. doći prije rasprave o općem proračunu za 2015. Dakle, vaša želja je već sada uslišena ali zahvaljujem vam što ste upozorili na stvarnu situaciju. Vaš prethodnik e, u ovom odboru kao predsjednik odbora za proračun i ja osobno smo nažalost prošle godine stalno morali ovdje ponavljati isto. Javlja li se još tko u vezi s utorkom? Ne javlja se, znači srijeda. Klub zastupnika ECR je zahtjevao da se izjava potpredsjednike Europske komisije e, da izjavu o smrtnoj kazni e, protiv Azije Bibi i da to bude na dnevnom redu. E, riječ ima gospodin Van Dalen. Gospodine predsjedniče, ne govorim samo u ime svog kluba zastupnika, nego je kao supredsjedale radne skupine ovog parlamenta koje se bavi e, slobodom vjeroispovijesti. Mi smo uvijek bili protiv, e, protiv zakonodavstva u Pakistanu koje omogućuje smrtnu kaznu ako je netko navodno uvrijedio profeta e, proroka Muhameta. Gospođa Bibi je prije nekoliko godina osuđena na smrt na temelju takve optužbe. Naš predsjednik E, gospodin Renci, e, predsjednik sada vijeća, je u ljeti o tome govorio javno. Nažalost, u četvrtak e, sud u Lahore potvrdio smrtnu kaznu protiv gospođe Asije Bibi i sada moramo učiniti sve što je moguće kako do smrtne kazne ne bi zaista došlo a treba svakako ukinuti i takvo zakonodavstvo. Zato zaista e, izražavam želju da se s time e, govori s našom visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku. Mm, javlja se gospođa zastupnica Björk. Izvolite. Hvala lijepa u ime GUE NGL mi smo uistinu zabrinuti zbog ovog slučaja, ali isto tako e, nas brine kako smanjiti broj smrtnih osuda. E, preko 780 ljudi osuđeno je na smrt 2013. a 1978 osoba je usmrčeno. 23.392 osobe čekaju e, izvršenje smrtnu kazne i e, mi želimo da se ovdje općenito raspravlja o toj temi u smislu vanjske i sigurnosne politike. Hvala lijepa. Želi li netko govoriti protiv zahtjeva? Je li netko se javlja za riječ ko je protiv? onda dajem zahtjev na glasovanje. Tko je za to da to bude treća točka dnevnog reda, na dnevnom redu, molim znak rukom. Je li tko protiv? Je li tko suzdržan? Onda je prijedlog usvojen. Nemam drugih predloga za srijedu. Ima li kakvih predloga za četvrtak? Nema. Za četvrtak ima? Izvolite. Ispričavam se gospodine predsjedniče, ali nisam baš sad shvatila što smo stavili na dnevni red. Imamo dakle zahtjev iz jednog grupa zastupnika i protu zahtjev iz drugog grupa zastupnika. Vi ste izvršili glasovanje koje nije bilo jako jasno. Možete nam objasniti što smo točno izglasali i što će se stoga staviti na dnevni red, molim vas. Der Antrag von Herrn van Prijedlog gospodina Van Dalena odnosio se na to da gospođa Ashton iduće srijede uključe treću točku na popis svojih izjava kao izjava visoke predstavnice, e, a ta treća točka je pitanje smrtne, e, osude na smrt protiv gospođe Bibe. E, Bibi imali smo zastupnika koji se javio za to, gospođa zastupnica Björg se ma na moje pitanje za podršku javila. Rekli ste da želite širu raspravu, širu raspravu nego samo izjave visoke predstavnice. To je zapravo najviša moguća rasprava. Što želite još šire onda? Izvolite, gospođo Bjerg. Ispričavam se, ja sam nova zastupnica, ali predlažem da umjesto da govorimo o konkretnom slučaju sa visokom predstavnicom želim da rasprava bude općenita. Dakle, da se ne koncentriramo na pojedinačni slučaj, nego da imamo opću raspravu budući da broj smrtnih osuda raste. Dobro, sada sam bolje shvatio. Ja sam e, vaše javljanje shvatio, budući da ste se javili e, govoreći u prilog prijedlogu, mislio sam da e, želite dati podršku, ali zaista ovo je drugačiji prijedlog. Međutim, kod glasovanja gospođo Björk imao sam dojam da je velika većina za prijedlog kolega Fandalena. Predlažem stoga da pratimo i da imamo na umu što želite. Jednostavno e, moramo reći da to i ne bi bila prva široka rasprava o smrtnoj kazni. Ali vidim da je velika većina za prijedlog kolege Fandalena. Međutim, ako želite ustati, e, možemo staviti na glasovanje vaš prijedlog. Kolegice, nemojte se e, uzrujati. To sam upravo i rekao. Pričekajte da završi prijevod. Ako gospođa Bjerg želi, možemo njen prijedlog staviti na glasovanje. Želi? Dobro. Dakle, sljedeći prijedlog je prijedlog gospođe Bjerg da se ne raspravlja o konkretnom pojedinačnom slučaju, nego da imamo opću raspravu o smrtnoj kazni. Tko je za prijedlog gospođe Bjerg? Molim da digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prijedlog se odbija. Još jednom glasovanje o prijedlogu kolege Van Dalena. Tko je za prijedlog kolege Van Dalena? Molim da digne ruku. Protiv? Suzdržan? Eto, e, imamo jasnu većinu. Hvala. Sada ću reda radi pitati je li imamo još nešto za četvrtak nemamo, onda prelazimo na izjavu komisije o boljem sprječavanju i upravljanju poplavama na europskoj razini. Riječ ima gospodin povjerenik Borg. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U svoje ime i u ime